završava rasprava. Glasovanje je sutra u 12 sati. E, sljedeća e, sjednica e, nastavlja se sutra u 8.30. Dnevni red je objavljen i može se pronaći na internetskim stranicama